E, asimetričkog rasta. Mogu reći da ovaj program ne odgovara na potrebe. Imaćemo isto tako i e, partnerstva, privatno e, javna partnerstva koji će onda financirati javni sektor. To je ono što ne podržavamo. Hvala. Gospodin Ignacio Farija, izvolite. Hvala gospođo predsjednice, dragi kolege. Prije svega želim eh, pozdraviti kolegu Fernandesa na eh, radu na ovom predmetu. Imali smo pojednostavljenje financijskih instrumenata koji su bili raspršeni, sad smo ih okupili na jedno mjesto. No, što se tiče Europske investicijske banke, ona će morati igrati važnu ulogu i ova institucija je to prepoznala. Ta institucija također podu, e, postigla jako dobre rezultate. Imaćemo također jedan dio proračuna koji će omogućiti ulaganja u ključne sektore. To će omogućiti također i da male zemlje kao Portugal e, osmisli e, projekte E, koji ne mogu e, dobiti na drugi način e, financijska sredstva. Dragi kolege, radi se zbilja o suštinskim projektima za naše gospodarstvo, za zaštitu raznolikosti, isto tako zaštitu naših, naših voda. Hvala, gospođa Višnjevska. Izvolite. Šanovni państwo. Hvala, gospođo predsjedateljice, dame i gospodo. Invest EU može biti važan eh, pokretač ulaganja u onim regijama koje trebaju energetsku transformaciju. Tu je uključeno i ostvarenje ciljeva iz područja suzbijanja klimatskih promjena. No, nažalost, eh, u konačnom eh, tekstu odbora ovi ciljevi nisu na odgovarajući način formulirani. Dakle, hoće li se u okviru ovog e, programa ulagati i u rodarska područja gdje je već u tijeku energetska transformacija. Klimatska politika je jedna od najznačajnijih politika u Europskoj uniji i one zemlje članice koje primjerice koriste ugljen e, u svojem energetskom miksu E, moraju e, također snositi ogromne troškove. Dakle, evo, to je ono što me doista brine. Hvala ima Gospođa Maletić, izvolite.

projekata i da je taj

Hvala gospođo predsjedateljice i hvala svim zastupnicima na ovoj raspravi. Evo nas ću odgovoriti na neke komentare i napomene zastupnika. Na početku moram reći da je ovaj program zapravo više oslonjen na e, politike nego što je to bio EFC, no to ne znači da se e, projekti biraju prema političkim e, kriterijima nego prema njihovoj kvaliteti i prema tome mogu li stvoriti neku dodanu vrijednost. E, no, e, želimo se pozabaviti posebnim politikama poput klimatskih promjena ili poboljšanja digitalizacije ili povećanja financiranja za mala i srednja poduzeća koja nemaju dovoljno sredstava, naročito u nekim zemljama članicama. Evo, to je ono što želim e, reći kada e, kažem da se ovaj program više oslanja na politiku. Naravno, ostaće i glavna struktura EFSI-a, naravno e, InvestEU se temelji na potražnje. naravno niko ne mora ulagati u okviru EFSI-a ako ne želi, ali ako tražite sredstva iz EFSI-a možete postaviti zahtjev. Treće, Također e, želimo privući i e, privatne ulagače iz e, razloga što želimo upravo pripomoći i javnim ulaganjima u stvaranje radnih mjesta. Dakle, time što spajamo različite postojeće financijske instrumente, olakšavamo korištenje programa Invest EU i to treba svima biti jasno. Dakle, ne morate upućivati zahtjeve na 13 različitih e, fondova ili instrumenata, nego i, i ne morate birati iz onoga što vam je najprikladnije, nego jednostavno možete iz ovoga jedinstvenog fonda dobiti e, različite financijske tokove za potrebe vaših projekta. Također ćemo, zahvaljujući okrupnjavanju ovih e, instrumenata, e, moći ispojiti također i različita tijela za savjetodavne usluge i sa stajališta korisnika e, ćemo olakšati također i tehničke aspekte provođenja programa. Jedna od novosti također je da ćemo 25% sredstava prikupiti od drugih financijskih ustanova koje nisu Europska investicijska banka, ona će dalje ostati našim važnim partnerom, ali želimo potaknuti nove financijske inovacije. Dakle, Europska investicijska banka nije uvijek spremna ili voljna uvijek ulagati u raznolike projekte što bi možda neko drugi mogao učiniti, recimo EBRD ili nacionalne banke ili e, banke Vijeća Europe. Dakle, Ovaj udio od 25% drugih institucija osim EIB-a će dati, vjerujem, jednu dodanu vrijednost. Sve zastupnike također e, podsjećam na sljedeće. Ako želite vidjeti ono što je ostvareno FCM, e, možete posjetiti njegovu web stranicu. Tamo je popisan svaki pojedini projekt e, za koji je potpisan ugovor. Možete također e, pretražiti to i po zemljama i vidjeti sve projekte za e, koje je potpisan ugovor u vašoj zemlji. EFSI naravno nije lijek za sve bolesti, kao što niti program InvestEU nije lijek za sve bolesti i sve probleme u svijetu, ali on predstavlja dragocjen dodatni ulagački instrument koji može stvoriti nova radna mjesta, ojačati održivost našeg gospodarstva i unijeti dodatnu vrijednost i poboljšati blagostanje u našem društvu. I na kraju nešto u vezi sa efsi Ono što me posebno raduje kada gledam ono što je ostvareno FCM jest E, promatranje onih zemalja koje su od toga imale najveće koristi. Dakle, ako govorimo o udjelu EFSI-a u BDP-u, dakle, korisnik broj 1 je Grčka, na drugom mjestu je Estonija, treći je Portugal, četvrta je Španjolska, peta Litva, šesta je Latvija, e, sedma je Bugarska, Finska osma, Poljska deveta, Italija deseta. Dakle, uglavnom e, su sredstva otišla u prave ruke, odnosno onim zemljama i regijama u tim zemljama koje su imale neke financijske poteškoće. I ako sagledamo kvalitetu projekata, ona je također dojmljiva i poboljšala se od početka EFSI-a, a siguran sam da ćemo u budućnosti isto stvariti Invest EU. Hvala. Sada prelazimo na izvjestitelje. Mm, gospodine Fernandez, a onda nakon njega gospodin Gualtieri. Hvala. Želim e, zahvaliti svima koji su uzeli riječ u ovoj raspravi. Neki su spominjali privatnu inicijativu, nisu mnogi, ali ipak smo čuli takve glasove. E, no, u središtu naše pozornosti su poduzeća, odnosno mala i srednja poduzeća. Ovaj e, fond mogu koristiti e, javna tijela, dakle regionalne i lokalne vlasti i on predstavlja jedan dodatak, jednu dodatnu vrijednost od izuzetne važnosti za ulaganja, naročito tamo gdje e, tržište pokazuje neke manjkove i nedostatke. Dakle, smatram da je nezamislivo da oni koji traže nova radna mjesta onda se protive instrumentima za poticanje zapošljavanja. Osim toga, ovaj instrument e, pripomaže i uključivosti. Dakle, on podupire i e, socijalna ulaganja uz naravno mala i srednja poduzeća. Bitno je zbog toga ne uvoditi zabune Dakle, bez obzira na ovih 700 milijardi koje predlažemo za ulaganja sa ovim jamstvom od otprilike 40 milijardi, mi zemljama članicama nudimo mogućnost korištenja programa Invest EU e, dajući jamstva iz strukturnih fondova. Dakle, riječ je o postotku koji pripada zemljama članicama. One zemlje članice koje imaju trostruku A i koje na taj način žele izbjeći ograničenja državne pomoći, e, mogu onda imati na raspolaganju dodatna sredstva. I zemlje naravno ta sredstva mogu koristiti kako žele. Naravno, očekujem e, da će velika većina zastupnika podržati ovo izvješće koje im se nastoji ojačati konkurentnost, zapošljavanje i također ispoštovati obveze koje smo preuzeli u okviru borbe protiv klimatskih promjena. Hvala. Prelazimo na e, drugog izvjestitelja, gospodina Gualtierija. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Pa mislim da je ovo bila doista bogata rasprava koja je pokazala da zastupnici u ovom domu velikom većinom podržavaju tekst koji su usvojili odbor Ekon i Budget. I kao što smo očuli i izlaganja potpredsjednika Katajnena, riječ je o pozitivnom procesu FC je ostvario uspjeh, ali zasigurno nije u potpunosti iskoristio cjelokupni potencijal u odnosu na kvalitetu ulaganja i kada je riječ o popunjavanju rupa na tržištu. Invest EU iz prijedloga komisije i temeljem poboljšanja koje je unio parlament, mislim da predstavlja dobru ravnotežu između političkog usmjerenja e, fleksibilnosti, a istovremeno s druge strane i ekonomija razmjera. Naravno, trebamo imati osigurana sredstva, tako da se nadamo da će VFO biti na visini kada je riječ i o količinskom povećanju osim e, poboljšanja koje smo ostvarili našim tekstom o Invest EU. Naš klub će se strogo pridržavati rezultata glasovanja na odboru i nadam se da neki amandmani koji pogoršavaju tekst neće proći upravo kako bismo poslali jasnu poruku kada je riječ o suštini ovog programa i o stavu cijelog parlamenta. Hvala, evo ovime zaključujemo raspravu. Glasovanje će se održati sutra. Sada na dnevnom redu imamo točku koja zahtjeva prisustvo povjerenice Malmström, e, koju pozdravljamo. Pozdravljamo i oprašamo se sa povjerenikom Katajnenom e, i želimo vam ugodnu večer e, i hvala kolegama koji su sudjelovali u raspravi. A sada, kao što sam rekla, imamo sada raspravu o provedbi sporazuma o trgovini i pridruživanju u Latinskoj Americi, dakle provedba sporazuma o trgovini između Europske unije i Kolumbije i Perua dakle izvješće kolege Ajšela, a drugo izvješće je izvješće gospodina Bögea, a riječ je o provedbi trgovinskog stupa sporazuma o pridruživanju sa Srednjom Amerikom. Dakle, čućemo prvo izvjestitelje, svatko ima na raspolaganju četiri e, minute. Riječ prvi ima gospodin Fiza, Fiza Hvala. Gospođo predsjedateljice, gospođo povjerenice, sporazum koji je Europska unija 2013. godine potpisala provizorno sa Kolumbijom i Peruom je bio na snazi pet godina. Mi smo analizirali provedbu tog sporazuma i e, imamo izvješće o odnosima između tri strane i da možemo zaključiti da je ovaj sporazum donio koristi svima. I to se ne tiče isključivo trgovinskih aspekata jer je riječ o zajedničkim vrijednostima i međunarodnim standardima u odredbama i one su imale doista pozitivan učinak na socioekonomski razvoj ugovornih strana. Ovime možemo učvrstiti odnose sa Latinskom Amerikom e, i naravno ovaj trgovinski sporazum je od ključne važnosti jer je pridonio gospodarskoj stabilnosti, modernizaciji i diversifikaciji e, izvoza. Za Kolumbiju i Peru važno je imati referentno tržište van Latinske Amerike kako bi te zemlje mogle diversificirati svoj izvoz. Ovaj sporazum je omogućio ovim zemljama modernizaciju i diversifikaciju izvoza, što je imalo također i pozitivne učinke na mala i srednja poduzeća u tim zemljama, ali i u Europskoj uniji, jer je e, ona uspjela ostvariti bolji pristup tržištu uklanjanjem e, carinskih pristojbi i trgovinskih prepreka. Istovremeno, međutim, komisija treba e, usvojiti učinkovite mjere, a to moraju učiniti zemlje članice, kako bi europska poduzeća mogla u potpunosti iskoristiti prednosti koje nude ovakvi trgovinski sporazumi. Naša smo iznijeti e, rješenja za e, prepreke trgovini u fitosanitarnom području, ali Kolumbija i Peru još mnogo moraju učiniti u tom smislu, recimo kada je riječ o certificiranju nekih mliječnih proizvoda, e, zaštitu oznaka Unije i e, kada je riječ e, o pristojbama koje se odnose na e, alkoholna pića. Ovime smo uspjeli pospješiti također i suradnju naših vlada Europske unije, Kolumbije i Perua, naročito kada je riječ o socijalnoj koheziji i održivom razvoju. Međunarodno pravo iz područja rada i okoliša moraju se na ispravan način primjenjivati u tim zemljama. Ovaj sporazum također e, je imao i popratne događaje kada je riječ o ekonomskoj, gospodarskoj e, i socijalnoj koheziji i to je imalo pozitivne učinke na gospodarstva Kolumbije i Peroa, no još nešto treba učiniti. Treba poštovati preuzete obveze kako bi se omogućilo kolektivno pregovaranje, inspekcije na radu i e, također sprečavanje E, neprijavljenog rada maloljetnika, a također treba poboljšati i zaštitu okoliša. Želim zahvaliti i čestitati kolumbijskoj vladi na uvođenju prekida vatre sa Farkom i na e, pristupanju e, OECD-u OECD i to je također priznanje reformi provedenih u toj zemlji, a Peru s druge strane mora e, naprijediti svoje reforme kako bi i dalje bio uspješnom članicom OECD-a. E, ovakav sporazum bi trebalo potpisati i sa ostalim zemljama poput Bolivije i Ekvadora, ali iz političkih razloga te su zemlje odlučile ne pregovarati. Ekvador je e, zatražio pristupanje 2015. godine pravo pozivajući se na koristi koje bi ovaj sporazum mogao donijeti njegovom gospodarstvu. Ovaj sporazum se trebao ratificirati 2017. godine. Te zemlje moramo e, potaknuti na ulazak u ovaj sporazum kako bismo svi mogli djelovati u istom e, pravcu. Treba razjasniti još neke aspekte, ali ipak ovim zemljama treba čestitati na prijeđenom putu. Hvala, riječ sada gospodin Böge na četiri minute. povjerenice, dragi kolege. Ovo izvješće o provedbi trgovinskog e, ugovora za pridruživanje sa Srednjom Amerikom je izvješće koje je doneseno na e, odboru za međunarodnu trgovitom s velikim većinom. Radi se o vrlo važnom instrumentu u trgovinskim odnosima, ali i instrumentom koji se može koristiti kako bi se stvorila stabilnost u ovom svijetu koji se neprestano mijenja. U ovom izvješću postoje pozitivne stvari, ali i neke stvari o kojima još uvijek treba razmisliti i neke e, nepovoljnosti. Od samog početka moramo reći da ovaj sporazum o pridruživanju se sastoji od tri stupa. Nažalost, iako zemlje Središnje Amerike su se sve složile oko tog sporazuma 2013. godine, do sada tri zemlje članice još uvijek nisu ratificirale ovaj sporazum. A to podriva vjerodostojnost Europske unije. Kada radimo s partnerima iz drugih kontinenata, pokušavamo e, da e, se provedu takvi trgovinski ugovori o pridruživanju i ovo je e, štetno. Nadam se da će ove tri države članice o kojima govorim za ozbiljno shvatiti ratifikaciju kako bismo imali uravnoteženi odnos između stupova kada se radi o političkom dijalogu i ostalim elementima. Ovo je regionalni sporazum. Govorimo o zemljama u Središnjoj Americi koje se sve suočavaju sa nekim konkretnim izazovima. Vidite to u brojkama koje imate pred sobom. Imamo zemlja, zemlje gdje je opseg trgovine se značajno povećao, a imamo i zemlje gdje se taj proces eh, kreće vrlo sporo. svakako postoji velika ranjivost na promjene. Ako pogledamo samo slučaj Kostarike, a nakon, njih, nje Panama i Guatemala, postoje promjene u jugoistočnoj Aziji, Aziji koje imaju veliki učinak na e, trgovinu s Kostarikom, jer vidimo da se smanjila trgovina s tim dijelom svijeta. Ono što vidimo u drugim sporazumima o trgovini jest da partneri Europska unija su uvijek imali prostora da istraže prostor koji im pružaju takvi trgovinski sporazumi. Trgovinski sporazumi e, su, se ponekad previše usredotočuju na e, glavnu robu, mislim da moramo imati jedan složeniji pristup. Mislim da je isto tako jako važno imati na umu da, neka da u nekim područjima treba više raspravljati. Posebno govorimo ovdje o uslugama Mislim da je i povjerenica e, prepoznala tu potrebu. Dakle, pozivam Europsku uniju i sve zemlje Srednje Amerike da e, ratificiraju e, sporazum o zaštiti okoliša, posebno Pariški sporazum. Sigurno postoji prostor da se više proradi na konvenciji Međunarodne organizacije rada. Dakle, postoje još područja na kojima moramo raditi i e, ne smijemo to propustiti. Austrija, Belgija i Grčka moraju konačno ratificirati e, sporazum o pridruživanju. Hvala lijepa. Hvala lijepa. U ime komisije e, povjerenica gospođa Cecilija Malmström. Izvolite. Hvala. Na početku bih svima zaželjela sretnu novu godinu i radujem se uskoj suradnji sljedećih mjeseci sa ovim plenarnim zasjedanjem. Također zahvaljujem Europskom parlamentu, među parlamentarnom odboru, gospodinu Bergeru, gospodinu eh, Sanchez E, na izvješću o provedbi e, trgovinskog stupa sporazuma o pridruživanju sa Srednjom Amerikom između Europske unije, Perua i Kolumbije. Oba izvješća daju veliki doprinos e, procjeni rezultata ovih sporazuma na, terena, na terenu, a komisija će također provesti jednu sveobuhvatnu studiju tih sporazuma. Kao što ste dobro rekli u izvješćima, provedba je dobro prošla, imala pozitivan učinak na bilateralnu trgovinu usprkos negativnog učinka međunarodnog e, trgovinskog konteksta. Međutim, istovremeno moramo se usredotočiti na provedbu e, odredbi o održivom razvoju u nekim e, zemljama za Latinske Amerike, posebno kada se radi o odredbama o radu. Došlo je do napretka kada se radi o uspostavi tripartitnog radnog vijeća u Guatemali Komisija je također dala financiranje za korporativnu socijalnu odgovornost, za e, savjetodavne skupine i regionalni ured e, Međunarodne organizacije rada. Također e, došlo je do razvoja vezano za održivi razvoj. Kontakt s Peruom je dosta intenzivan. Poslala sam jedno pismo ministru za trgovinu zbog nedovoljne zaštite radnih prava, isto tako standarda za očuvanje okoliša i nedovoljnog savjetovanja sa civilnim društvom. Peru se angažirao u tim raspravama i e, postigli smo pozitivne rezultate. Izvješće o Andijskom sporazumu e, naglašava važnost e, savjetovanja sa civilnim društvom i tu je postignut napredak. Kolumbija je prošle godine uspostavila skupinu za savjetovanje i nastavlja rasprave o radnim pitanjima sa mehanizmom e, za civilno društvo. Moramo nastaviti i dalje pratiti to područje, angažirat ćemo se s tim zemljama koja su uključena u e, ovaj sporazum kao i 15 točaka održivog razvoja. Neka pitanja su samo e, djelomično obuhvaćena kao što je rodna ravnopravnost, borba protiv korupcije i e, cijelo poglavlje o ulaganjima. Naravno, te, ti pregovori su zaključeni 2010. pa moramo vidjeti s našim partnerima kako se možemo suočiti s tim izazovima u budućnosti. I na kraju želim naglasiti da potpuno dijelimo vaše mišljenje da u svjetlu izazovne političke situacije u Središnjoj Americi i Anskom području jako je bitno i za našu vjerodostojnost, kao što je gospodin Berger rekao, da oba sporazuma e, potpuno stupe na snagu, tako da podržavamo poziv Europskog parlamenta parlamenta e, državama članicama koje još nisu ratificirale taj sporazum da to učine što je prije moguće. Raduje sam ovoj raspravi i zahvaljujem gospođi predsjedateljici. Hvala lijepa. Gospođo e, povjerenice, a sada e, gospođa Sala Franka Frančes u ime EPP-a. Gospodin. Hvala. Kao prvo želim čestitati izvjestiteljima na njihovu radu. E, ja sam, e, ja imam čast što e, sam E, bio izvjestitelj tijekom ovih izvješća koji su korisni za naše sugrađane i za te zemlje. Oni su e, uveli pravedni, pravedni e, poredak, međunarodni poredak, posebno kada se radi o protencionizmu. Trebamo iskoristiti prednosti ovog sporazuma i e, nije prihvatljivo, gospođo povjerenice, da još uvijek postoji tri e, zemlje članice koje nisu ratificirale ovaj sporazum. U e, Kolumbiji rezultat koje smo postigli e, su e, u sjeni strašnih događaja u Venecueli i zato se slažemo s našim predsjednikom koji e, se solidarizirao s demokratima koji se bore u Venecueli. Jedno izaslanstvo će ići u Nikaragvu da vidi da li je situacija u toj zemlji kompatibilna sa demokratskom klauzom. Eh, Rodriguez Pinjero Fernandeš, dvije minute i pol u ime socijalista i demokrata. Ja, se, ja želim čestitati dvijema eh, izvjestiteljima i eh, pozitivnim rezultatom, velikim konsenzusom prihvaćenim. To je Važno e, kao i dobar sporazum jeste da vidimo kakve će biti posljedice sa zemljama Središnje Amerike. Imamo zajedničke točke ovih e, sporazuma. I jedna i druge su vezane za multilateralizam i e, za održivi razvoj. Sporazum sa Središnjom Amerikom je prvi regionalni sporazum koji Evropska unija potpisuje. A otvoren je e, i sporazum. Obje strane su iskoristile mogućnosti i e, uzela se u obzir diversifikacija njihovog gospodarstva koji se previše oslanja na sirovine. E, kada se radi o održivom razvoju, moram reći da u oba sporazuma postignut postignuti su, postignute su opredjeljenja za bolju trgovinu sa svih stajališta. U Peru e, civilno društvo koristi formalne kanale e, sudjelovanja i oni su upravo tražili E, studije i istrage koje prije nisu bile ni zamislive. U svim zemljama trebaju postojati e, nezavisne e, savjetodavne skupine kako bi se pratili ti sporazumi. Imamo ljude koji traže bolji život u Središnjoj Americi i kada vidimo situaciju u Nikaragvi i kršenje ljudskih prava kada se e, krši e, sporazum o e, prekidu vatre i zato mi socijalisti tražimo da se trudimo kako bi se ti sporazumi u potpunosti proveli i kako bi oni bili uključiviji i djelotvorniji. E, trebamo imati poglavlje i o borbi protiv e, e, porezne utaje i mogućnost da koristimo jedan mehanizam sa sankcijama kao posljednje rješenje ako se ne poštuje klauzula o održivom razvoju. Naravno moramo uzeti u obzir i sporazum iz Pariza. Dakle, mi dijelimo vrijednosti sa tim dijelom svijeta i možemo mnogo e, doprinijeti. Činimo sve što možemo. Hvala lijepa. Dvije minute, gospođa Hirš za liberali. Dragi, e, draga povjerenice, kolege, Slobodna trgovina i politika slobodne trgovine na temelju pravila je e, uspješna priča Europske unije a to postaje sve više glavna kompetencija Europske unije. S Japanom smo potpisali najmoderniji trgovinski sporazum u svijetu. Sada sagledavamo pitanja kao što su održavost, javna nabava, to je sve dio moderne e, trgovinske politike. Sporazumi s Kolumbijom i Peruom su sada na, u važnoj točki provedbe. Govorimo o zajedničkim vrijednostima za ljude, za zaposlenike, za održivosti, za mala srednja poduzeća u partnerskim zemljama. Želimo dati ljudima budućnost u tim partnerskim zemljama. To je izuzetno važno za Europu jer e, Kina je vrlo agresivna u Središnjoj Americi jer traži tržište za svoju robu i partnersku zemlju, ali nisu zainteresirani u e, pravila i u politiku, trgovinsku politiku na temelju pravila. U Kolumbiji, nažalost, e, mirovni proces je zastao, međutim, stabilna Kolumbija je ekonomski kao sidro cijele regije. I mala tržišta u Središnjoj Americi e, se ne mogu zapostaviti. Sporazum o pridruživanju ne funkcionira uvijek jako dobro kada se radi o trgovini. E, carinske kvote se ne koristi, a europska roba i usluge još uvijek nemaju zadovoljavajući pristup e, tržištu Središnje Amerike. Međutim, želimo vidjeti konstruktivnu suradnju i poboljšanje u budućnosti. Europa mora biti ujedinjeni kontinent koji stvara snažnu e, trgovinsku politiku. Hvala. Hvala. Jedna minuta i pol u ime zelenih. Gospođa potpredsjednica Hautala. Gospođo predsjediteljice, e, povjerenice, e, nije baš zgodno e, u zajedničkoj raspravi raspravljati o različitim zemljama kao što su Kolumbija i Srednja Amerika i zaista bih voljela kada biste zadržali tradiciju da postoje provedbena izvješća o konkretnim zemljama kako bismo mogli dubinski o tome raspravljati. Ali želim zahvaliti gospodinu Bergeu na ovom vrlo uravnoteženom izvješću o Srednjoj Americi. Vidimo da tu postoje neki jako važni pojmovi, recimo spominjanje posebnih proizvodnih e, zona Međutim, također želim izraziti snažnu zabrinutost e, zbog onoga što se događa u Gvatemali. Dakle, protjerivanje Europske eh, komisije protiv eh, nekažnjavanja, to je veliko pogršanje za političku klimu u toj zemlji i mislim da moramo biti mnogo stroži kada se radi o ovakvim događajima. Kada se radi o Kolumbiji i Peru, u Kolumbiji je bitno da sada aktiviramo jednu klauzulu o ljudskim pravima jer postoji jako mnogo ubistava aktivista za ljudska prava. Povjerenice, željela bih znati o nešto o, o prigovoru sindikata iz Perua kada se radi o smanjenju socijalnih e, standarda i standarda zaštite okoliša e, koji je uzrokovalo sporazum o slobodnoj trgovini. E, kako ste prihvatili ovaj, ovaj zanimljivi prigovor sindikata iz Perua? Elnézést Ispričavam se. E, gospodin Šolc, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Hvala, povjerenice. Godina 2019. je stara dva tjedna, a aktivisti za ljudska prava su ubijeni u Kolumbiji to, ta zastrašujuća politička e, ubojstva traju od 2018. Zašto Europska komisija ne spominje e, taj događaje u svojim trgovinskim odnosima sa Kolumbijom? Represija i ubojstva nisu neka sporedna stvar. Ako se oslanjamo na vrijednostima, onda trebamo to spomenuti i trebamo suspendirati takve sporazume dok se ne poboljša situacija s ljudskim pravima pravima. Mislim da ovo nije donijelo ništa europskom društvu, e, kolumbijskom društvu u ekonomskom smislu. Ako smo aktivni kao Europska unija, riskiramo da i dalje postoji nasilje, nasilje i uništavanje e, okoliša ne samo u Kolumbiji nego u Andama i ostaloj Srednjoj Americi. E, gospodin Bolsonaro kao predsjednik Brazila moramo se zabrinuti zbog njegovih odluka da uđe u e, sukobe sa e, domorocima u prašumama Amazone. Dakle, dobit ne smije biti važnija od ljudskih prava i zaštite okoliša. Ne možemo pregovarati s čovjekom koji govori u tom smislu e, o ljudskim pravima i okolišu. Hvala vam lijepa. Hvala što ste se držali vremena. Jedna minuta za gospođu Žame. Drage kolege, ovo je eksplozivni koktela. Sad smo dodali isto tako jedan element nakon Merkosura kad govorimo o poljoprivredi, o ribarstvu, te isto tako o šećeru i tako dalje. Da li se postavlja pitanje isto tako je zdravlja e, potrošača? Kolumbija ne poštuje ni prava ljudi, ni radna prava, ni isto tako okolišna prava i tako dalje. E, imamo tu isto tako i pristup zdravlju gdje je to sve skupa jako nejednako u Peru tri, više od 3 milijuna imamo zbilja malu djecu koja rade bez ikakve socijalne zaštite glad vi e, znači isto tako e, dovodite u pitanje e, zdravlje naših građana a ništa ne rješavate drugdje sve je to prije svega na štetu i uštrb građana u svijetu hvala E, gospođa Andrikjene iz PPA. E. Hvala gospodine predsjedatelju. E, Provedba e, sporazuma s tim zemljama je od vitalnog značaja. Mi snažno podržavamo mirovni sporazum s Kolumbijom i zato je važno da koristimo i trgovinski sporazum kako bi se proveo i mirovni sporazum. Obje zemlje, na obje zemlje utječe humanitarna kriza u Venecueli. Oni su preuzeli veliki broj migranata i to trebamo cijeniti. S druge strane, pristupanje Ekvadora sporazuma je pozitivan korak, ali sporazum je otvoren i drugim zemljama u regiji. Želim zahvaliti svom kolegi Santiago Fisasu na sveobuhvatnom izvješću e, koji pokriva jedno područje gdje treba napredovati, a i područja koje treba uključiti u sporazum kao što je borba protiv korupcije, pranja novca i e, utaje poreza. To možemo učiniti putem revizijske klauzule. Moramo iskoristiti te prilike. Hvala lijepa. Hvala lijepa. E, gospođa Gras van der Heinz za socijaldemokrate, jedna minuta, izvolite. E, povjerenice, dragi kolege, provedba e, poglavlja održivosti u sporazumu s Kolumbijom ne funkcionira baš učinkovito. Stalno postoje kršenja ljudskih prava i odredbi o ljudskim pravima. Šest pojedinaca je nedavno ubijeno i e, to su stvari s kojima se moramo pozabaviti. Nakon sporazuma moramo osigurati da poglavlje održivosti bude praćeno na primjeren način i da to kontroliramo. Trebamo plan za e, poštovanje e, temeljnih ljudskih prava. I zato je jako bitno da govorimo o provedbi sporazuma i o problemima koje trebamo imenovati pravim imenom. Što se tiče i sankcija i kršenja ljudskih prava e, vezano za kršenja zaštite okoliša, nužno je da postoji određeni sustav sankcija, posebno uključen u poglavlje održivosti. Hvala. Sada kolegica Sanđes Kaltene, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Da, e, Carinske pristojbe te također e, preferentne tarife moramo e, paziti na koji način e, to koristimo. Situacija u Latinskoj Americi je strašno. Hondurasu također te također iz izgnanstvo članova e, komisije e, za promjeru nekažnjivosti u Gvatemali. To je neprihvatljivo. Također je neprihvatljivo da u okviru tri stupa ovog e, sporazuma samo onaj trgovački je efektivan. Tu imamo korištenje situacije i os ljude i planetu trebamo E, staviti u e, zbilja srce ovog postupka situacija katastrofalna u europskoj e, u latinskoj Americi to moramo imati na umu. Hvala. Sada gospodin Kolombije, izvolite. Da, ovo je još jedan trgovinski sporazum između Europske unije i neke treće zemlje i područje. Imamo veliki deficit, trgovinski deficit sa strane Europske unije isto tako imamo nefunkcioniranja također ni e, ne zaštitu europskih e, proizvoda zemljopisnog e, podrijetla znači oznake zemljopisnog podrijetla. Da, u svakom slučaju imamo isto tako i E, također uključenje e, proizvoda bajera, sjemena e, i to tako što to ide kroz Nikaragve, a nakon toga dolazi u Europsku uniju. Moramo i dalje, moramo u svakom slučaju u ime naše neovisnosti poljoprivrede te prehrambene sigurnosti reći ne ovakvim trgovinskim sporazumima. Hvala. Gospodin Mato, jedna minuta, izvolite. Hvala. Ovi e, sporazumi isto tako omogućavaju suradnju u Latinskoj Americi te ojačavaju i održivost gospodarstva. Ovo je na korist svih strana, no i poljoprivrednog sektora, e, a što se tiče e, banane, e, šećera i isto tako paradajza imamo tako negativni učinan na njih, a kad govorimo o stabilnosti, realnost je da do sada to nije bilo aktivirno mehanizmi zaštite Nikaragva E, e, i Guatemala su e, znači prešli to velikim postotom, a što se tiče ovih u unatrag četiri godine bez ikakvih sankcija, a to u svakom slučaju ima utjecaj na proizvođače banane. Hvala. Gospodin Havrigi, a to onda izvolite. Hvala. Gospođo predsjednice, Latinska Amerika je ključni partner za Europsku uniju, geopolitički, trgovinski partner, a ovi sporazumi olakšavaju naše suradnje. Zahvaljujem izvjestiteljima koji su nam e, izložili svoje ideje vezano i promišljanja vezano uz ove sporazume. Da, E, sporazum e, sa Kolumbijom treba biti isto tako analiziran u svjetlu mirovnog sporazuma. Imamo tu isto tako i val nasilja koji nije kompatibilan sa ekonomskim trgovinskim sporazumom onakav kakav nas povezuje sa Kolumbijom a što se tiče Nikaragve, Hondurasa i Gvatemale, to su siromašne, problematične želje ko, zemlje koje ne treba samo sankcionirati, nego također i pomoći im. Ovdje imamo instrumente koji će pomoći ovim zemljama da postanu demokratske. Hvala. Sad gospodin Valesa u ime EPP-a jedna minuta. Da, imamo potencijal suradnje na cijelom nizu izazova na području trgovine. Moramo ojačati suradnju e, sa aspekta gospodarstva, socijalne inkluzije i tako dalje. Imali smo povećanje trgovinske razmjene unatrag e, nekoliko godina. a imamo također i povećanje sporazuma o slobodnoj trgovini uključujući sporazume sa e, Kolumbijom i Peruom. Ja moram reći da strateška vrijednost ovih sporazuma je kraj trgovine. E, to nam pruža isto tako zemlj za, e, temelj za dugu suradnju, poštivanje prava autohtonih naroda te također poljoprivrednik. Tu imamo ulaganja u, ove zemlje, jača poslovni sektor e, u tim zemljama te omogućava međunarodnu konkurentnost. Tu to će omogućiti i e, razvoj, e, također povećanje gospodarskog rasta, no također imat će i geopolitičke koristi. Hvala. Sad gospodin Van der Kandeler, izvolite. Hvala. E, da, mi se slažemo sa sporazumima o slobodnoj trgovini. Želimo razviti trgovinu sa našim partnerima u Latinskoj Americi. To komisija radi. No, Imamo isto tako iznenađenje kad vidimo da je Kolumbija ne poštivala odneđa pravila što se tiče proizvoda dubokog, duboko zamrznutih proizvoda. Moramo postići sporazum vezano uz te proizvode. Moramo paziti da to sve skupa ne bude na štetu naših e, radnika. Moramo tu e, prilagoditi određene stvari. Europska unija treba pojasniti da e, koristi svih trebaju biti uzeti u obzir. Komisija također treba jasno reći i riješiti te pitanja na međunarodnoj razini. Hvala. Sada, sada imamo e, spontano javljanje za riječ. Nemamo mnogo E, vremena na raspolaganju. Šest kolega se javilo za riječ. Svi ćete imati priliku uzeti e, riječ, no molim da budete, da ograničite vaše intervencije. Gospodin Milan e, Mon, izvolite. Da, mi smo prirodni saveznici, moramo jačati veze sa ovim zemljama. Ovo je suravnoteženi sporazumi i to je na korist svih tu imamo također i e, olakšanje modernizacije tih država te im omogućava i izvoz. Za nas je važno također da izvozimo, stanovništvo se ne povećava, unutarnja potrošnja se ne povećava i u tom smislu što se tiče fiskalne konsolidacije moramo stvarati radna mjesta i u svjetlu toga ovakvi sporazumi su izuzetno korisni i važni. Ne možemo e, reći koliko je e, posao koji je povjerenica Malstrom napravila e, važan. Hvala. Povjerenice, da, u svakom slučaju potpisujem ovaj sporazum o slobodnoj trgovini koji imaju isto tako i klauzule o održivom razvoju, borbi protiv korupcije i tako dalje. Važno je da imamo na umu da je Latinska Amerika strateški partner za nas, a kad govorimo o najudaljenim regijama, kanadskim eh, otocima, ja povezujem ovaj sporazum vezan uz regulaciju o određenim zaštitnim mehanizmima E, kad imamo negativni utječaj na neke osjetljive proizvode iz najudaljenijih regija. Moramo uskladiti to sa obećanjima Europske unije. Hoćete li kompenzirati određene osjetljive sektore? Ako da, onda Europska unija isto tako treba i održati svoje obećanje. Hvala. Gospodin Marijas. Da. Kad govorimo o ovim sporazumima sa Latinskom Amerikom, onda zemlje koje su predmet tih ugovora moraju e, odgovarati određenim kriterijima. Zaštita okoliša moramo osigurati i radne e, uvjete i e, isto tako zaštitu e, standarda onako kako to vidimo u Europskoj uniju. Moramo također insistirati na zaštiti autohtonih naroda protiv grabljenja njihovog zemljišta. A Također moramo poslati i poruku što se tiče rodne jednakosti. To je ključno vezano uz različita stajališta koja usvajamo. Sve je to važno i treba biti uzeto u obzir kako bismo mogli učinkovito primijeniti ove e, sporazume o slobodnoj trgovini. Sljedeća govornica. Hvala, gospođo predsjednice. U izvješću i u raspravi smo čuli mnogo ozbiljnih e, stvari. Stvari imamo e, usredotočavanje na određene zemlje, a ne samo na, e, a ne na cijelo ovo područje, mi mislimo da nije ozbiljno da Europska unija provodi nadzor sporazuma o slobodnoj trgovini na kraju. To se treba e, činiti tijekom same provedbe. Imali smo isto tako i ovaj sporazum sa Kolumbijom i Peruom iz 2013. godine civilno društvo se tome protivilo u tim zemljama. Referiram se također i na situaciju u Panami e, koja se nije spomenula u izvješću o e, Latinskoj Americi. Tu imamo porezne rajeve, moramo isto tako reagirati u odnosu na Panama Papers i tako dalje. E, moramo rješavati probleme i pranja novca, utaje poreza i tako dalje. Naravno, govorimo o proizvodima, o bananama, o kavi, ali ne također o financijskom aspektu i poreza. Hvala. Gospođa Miranda. Gospođo predsjednice, ne možemo imati raspravu o trgovinskim sporazumima, kad ne a da ne govorimo o uznemirujućoj situaciji u Nikaragvi. Imamo isto tako e, kritičke glasove iz civilnog društva. E, nasilje se sve više si, širi i prema novinarima i prema civilnom društvu. To su temelji demokracije. Evropska unija mora koristiti svoj politički utjecaj kako bi se te države podvrgavale međunarodnim standardima što se tiče ljudskih prava. Moramo promovirati ljudska prava na međunarodnoj razini i to radimo, na rezultati nisu ovdje. EU ne smije e, staviti prioritet na ulaganja na uštrb ljudskih prava. To je hitno, hit, situacija takva da prije svega trebamo se usredotočiti na ljudska prava i snažno ih braniti. Hvala. Dziękuję bardzo pani poseł. Dobry wieczór. Witam serdecznie panie, witam panów. Hvala vam lijepa. A sada gledao sam rezultate na internetu i mogu vam reći da je Donji dom Britanskog parlamenta odbacio prijedlog sporazuma o Brexitu. Sutra ćemo zbog toga eh, Zbog toga će se sutra voditi rasprava, a vodit će se i glasovanje o nepovjerenju premijerki. Zahvaljujem zastupnicima koji su se javili spontano za riječ, a sada riječ ima povjerenica Malmstrom. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Danas ovdje ne raspravljamo o sporazumu o Merkosuru. o tome će se tek u budućnosti raspravljati. Nadam se uskoro i ja ću tada rado ponovno doći u vijećnicu. No, naravno na parlamentu je da odluči kako želi organizirati rasprave kada se razgovara o čitavoj regiji. Teško se tada osvrnuti na svaku od zemalja, no mi smo u komisiji pripremili izvješće za svaku zemlju pona osob. I smatramo da su trgovinski sporazumi s tim zemljama dali rezultate, iako naravno još bi se mnogo toga trebalo učiniti i kao što su rekli izvjestitelji, sada se trebamo usredotočiti na provedbu. Potrebno je poraditi na malim i srednjim poduzećima u državama o kojima ovdje raspravljamo. E, važno je da za njih imamo konkretne podatke na našim mrežnim stranicama, da imamo odgovarajuće podatke o e, državama podrijetla i e, slično i da podatke prikupimo u suradnji sa našim i sa južnoameričkim tvrtkama. Podaci koje sada imamo su pomalo zastarjeli, to je točno. Oni su prikupljeni možda prije desetak godina. Danas bismo prikupljali možda nešto drugčije podatke i partnerima ćemo reći kako bismo voljeli da se to čini u budućnosti. Doista postoji zabrinutost vezana uz ljudska prava u tim zemljama. Potpunosti se s vama slažem, poglavito kad je riječ recimo o Nikaragvi. Postoje različiti E, načini na koji možemo E, spomenuti to pitanje sljedećeg tjedna ako se ne varam e, postoji e, planiran susret sa premijerom Nikaragve i ta naša zabrinutost biti će ondje iznesena. Također ne smijemo zanemariti da je ostvaren određeni napredak, govorim ovdje prvenstveno o Peru. Zastupnica je spomenula pitanja radnih prava, oni su sada počeli